o prihvaćenom zaključku o Europskom pravnom aktu o pristupačnosti građevina ponovno povjerenica Tisan u ime komisije. Izvolite. Um, Uh, e, gospođo predsjedateljice zastupnici u parlamentu drago mi je što mogu najaviti da je komisija donijela e, europski akt o pristupačnosti građevina e, to je isto tako prilika da vam zahvalim na vrijednom inputu i podršci koju sam dobila od europskog parlamenta tijekom pripreme ove direktive kao što znate, postoje još mnoge prepreke koje spriječavaju ljude sa, sa invaliditetom da e, potpuno uživaju u svojim e, pravima u društvu. Često ne mogu odabrati kako i gdje živjeti, e, suočavaju se sa dodatnim izazovima kako bi zadržali ili dobili zaposlenje ili sudjelovali u obrazovanje, a to su samo neki od primjera. Tehnološke inovacije nude veliku mogućnost da se prevladaju te prepreke. Ako uzmete u obzir smartfone ili e-banka, elektronsko bankarstvo, elektronsku kupovinu, to mijenja naše društvo, naše gospodarstvo i čini naše živote lakšima. Ako ti proizvodi i usluge postanu pristupačni, oni nude nove mogućnosti za e, osobe s invaliditetom da sudjeluju u društvu i da donose e, neovisne odluke. Dragi zastupnici u parlamentu, vidimo da zahtjevi za pristupačne e, usluge i proizvode se povećavaju. To naravno e, vodi, e, tome vodi i demokratsko starenje. 2020. 120 milijuna europljana će se suočavati sa određenim invaliditetom ili određenim ograničenjem u funkcionalnosti. Europska unija i države članice su se opredijelile prema Konvenciji Ujedinjenih naroda e, o pravima osoba s invaliditetom da će izrađivati proizvode, usluge i građevine i e, da će oni biti pristupačniji. Države članice su počele izrađivati e, zakonodavstvo o neovisno za invaliditet E, i zato trebamo aktivnost na europskoj razini kako ne bi postojale razlike u nacionalnim e, zakonodavstvima jer će inače e, industrije puno teže prodavati proizvode i usluge preko granica a to je loše i za građane koji najviše trebaju takve pristupačne proizvode i usluge. Naš cilj s ovim prijedlogom jest da E, uklonimo i da e, spriječimo prepreke koje se stvaraju različitim e, zahtjevima za pristupačnost u državama članicama. Želimo uspostaviti zahtjeve za pristupačnost koje su na europskoj razini, dakle e, da to bude jedan pristup dizajn za sve, a to će onda omogućiti industriji da e, ponudi široki raspon takvih proizvoda i usluga u Europi po boljoj cijeni. Funkcionalni zahtjevi koje e, predlažemo u ovom aktu o pristupačnosti, dakle imamo načela pristupačnosti, umjesto da e, detaljno e, opišemo sve sva tehnička rješenja. To nam daje prostora za inovacije i fleksibilnost. Nakon intenzivnih savjetovanja s dionicima, mi smo pozorno odabrali ključne proizvode i usluge za svakodnevni život koji su najmjerodavniji za e, podržavanje nezavisnog života. Budimo iskreni, na kraju svega, e, svačija kvaliteta života se može povećati ako jednostavno e, pojačamo njihovu pristupačnost. Svi ćemo imati e, bolje, svi ćemo, svema će koristiti bolje najave u željezničkim stanicama ili radu sa većim formatom dokumenata. Ovaj prijedlog je dobar i za poslovne subjekte. Takvi, takvi evropski zahtjevi će omogućiti e, poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima, da prodaju u drugoj državi članici ili svim drugim državama članicama i tako ćemo pojačati prekograničnu trgovinu i pojačati i tržišno natjecanje. Za e, javna e, tijela oni će lakše provoditi javne natječaje i imat će sigurnost vezano za zahtjeve koje trebaju zadovoljiti. Prijedlog isto tako uključuje jednu klauzulu o e, koja osigurava e, ravnotežu e, zaštitu malih srednjih poduzeća, posebno mikropoduzeća koja su isto tako uzeta u obzir. E, akt o pristupačnosti e, je zapravo dodatak nacrta, nacrta direktive o pristupačnosti građevina koje, ste već imali u prvom čitanju. Dakle, e, ta direktiva o pristupačnosti weba će nadamo se da će trijalog početi i tražimo od Europskog parlamenta da nastavi sa pozitivnim doprinosom i da olakša e, što je brže moguće njezino usvajanje. Dakle, ja mislim da je ovo situacija u kojoj svi pobjeđuju. Zahvaljujući ovom prijedlogu, trošak za države članice i za trgovačka društva će se smanjiti, a europske aktivnosti mogu imati pozitivan učinak na javne e, proračune tako što će e, smanjiti ovisnost e, osoba s invaliditetom. Ova direktiva, a to je najvažnije, najvažniji aspekt ova direktiva će olakšati pristupačnost osoba s invaliditetom obrazovanju, e, povećati mogućnosti za zaposlenje i dati im veću slobodu i veće prilike u e, svakodnevnim izborima koji moraju donijeti tijekom života. E, kao zaključak željela bih još jednom naglasiti da je čvrsta namjera komisije povećati socijalnu pravednost u Europi nikoga ne treba zanemariti i zato ova direktiva mora osigurati da gospodarski rast i socijalni napredak idu ruku pod ruku. Hvala vam lijepa. Thank you very much, Commissioner. Zahvaljujem eh, povjerenice. A sada prvi govornik eh, za EPP, gospođa Feragut. Zahvaljujem predsjednice. Kao prvo želim eh, zahvaliti povjerenici TISN. Ovo je bila direktiva koja je doista bila potrebna ovom sektoru i brojna, kao i na brojnim pitanjima koja su ovdje e, dotaknuta. Ali nadam se nakon 2012. da će stvar krenuti učinkovitije i želim vam najbolju sreću, naročito što se tiče organizacija e, za osobe sa invaliditetom. E, mislim da Doista moramo osigurati ravnopravno što se tiče sudjelovanja svih e, osoba s invaliditetom. Ajde je poboljšati pristupačnost određenih proizvoda i to za osobe sa invaliditetom. E, I kao što je rekla povjerenica, to je regulatorni tekst koji uključuje e, promjenu određenih aspekata tržišta i njihovo izmenu, A što se tiče konvencije UN-a za osobe s invaliditetom u devetom dijelu naglašava se jamstvo pristupačnosti telefona, elektroničkih usluga, banaka i tako dalje. I svakako svi amandmani komisije proširili su ono što već postoji i ono što je već E, prezentirano u Konvenciji Europske unije kako bi se doista e, stvorile široke mogućnosti za osobe s invaliditetom. Zahvaljujem. Zahvaljujem. E, Gospodin minutu. Predlog komisije na, za poboljšanje pristupačnosti proizvoda i usluge je Ehm, važan korak za e, ljude sa 80, 80 milijuna ljudi s invaliditetom u Europi. Važno je da na zajedničkom unutarnjem tržištom postoje zajednički standardi i zajedničko postupanje, znači pojednostavljenje za život dotičnih osoba i uštede također. Ehm, e, ovaj princip koji zagovara komisija uklanjanja barijera to je e, i e, nešto što je zacrtano u konvenciji UN-a za osobe s invaliditetom i da to treba na ravnomjeran način provesti u Europskoj uniji, e, svakako kao i integraciju osoba s invaliditetom tržište rada. A i digitalno unutarnje tržište, zajedničko tržište i digitalno tržište to treba također uzeti u obzir, e, omogućiti e, posebice ljudima koji imaju težu e, pristupačnost da im se omogući integracija u tržište rada. Hvala, gospođa McIntyre, EKR, minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Prošlog tjedna E, bila sam e, domaćin e, događanja u parlamentu gdje je Rossom došao govoriti o mogućnostima za mlade sa invaliditetom. Kalom studira u Bružu, vrlo je odlučan, britanac je, ali slijep je mladić ali invaliditet ne smije biti ono što će osobu definirati, ne smije biti prepreka za igranje pune uloge u društvu. mi je e, naglasio da su web stranice Europske unije i njeznih institucija potpuno nepristupačne, a to je neprihvatljivo, pa za Boga sredimo vlastitu kuću prvo. U, kod nas postoji e, poslovica da ako živite u staklenoj kući se ne nabacujete kamenjem, pa prvo e, sredimo vlastite e, institucije pa onda idemo dalje. E, za Alde, gospođa Harkin, minutu i 30, izvolite. Zahvaljujem. Kao prvo želim čestitati povjerenici na onome što ste rekli da radite, a to je uvodite europski zakon o pristupačnosti koji će omogućiti da više proizvoda i usluga bude dostupno ljudima sa invaliditetom. Kao što ste rekli, do 2020. očekujemo 120 milijuna u Europskoj e, uniji imaće neku vrstu invaliditeta. Znači, neće ovaj e, će dokument omogućiti veću pristupačnost e, proizvoda i usluga takvim osobama, osobama s invaliditetom, a to će samo ići na korist i pružateljima tih proizvoda i usluga. Znači, treba se raditi o nizu proizvoda kompjutera i bankinga, e-knjiga, smart telefona i nekih prevodnih usluga. Sve to uh, uključeno ovaj predlog i kao što ste i sama rekli, e, e, ne govori se ovdje detaljno o tehničkim rješenjima, ali kar, nego o karakteristikama koje takve usluge i roba treba imati kako bi ispunjavali svoju ulogu. I to je važno za proizvođače i e, trgovce, ali također pristupačno se treba predvidjeti već u fazi dizajna. Naime, ratifirali smo Konvenciju Europske unije o pravima osoba s invaliditetom i kako bi ona imala smisla, dostupni proizvodi i usluge svakako su preduvjet. I na kraju mi smo na putu da vrlo brzo postanemo digitalno društvo i upravo ovaj e, okvir e, pokazati će se ključan ovdje. Za Goengele, gospođa Anderson, e, minutu. Nakon, e, nakon aktivnostima o, za osobe s invaliditetom u Deriju, ovo je ključan korak, posebice nakon privatne istrage koja je vođena u Velsu e, zbog e, e, toga što, zbog aktivnosti koje su na štetu osobama s invaliditetom. Znači kako je živjeti 80 milijuna osoba s invaliditetom koje trebaju pristup kompjuterima, bankomatima, prijevozu, uslugama koje mi svi uzimamo zdravo za gotovo. Koliko od vas zastupnika koristi te usluge da dođe u Strasbourg, ja ih sve koristim. I zakon o pristupačnosti obvezao bi zemlje članice da poduzmu neophodne mjere da uključe zakonodavstvo koje će omogućiti pristupačnost i poduprlo bi konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima osobama s invaliditetom, konvenciju koju Iska još nije ratificirala, pa komisija, e, komisija svakako ovo je korak u pravom smjeru ali još je dug put prema nama. Zahvaljujem. E, zeleni. E, Efa. E, govornik nije ovdje. Znači, gospodin Koša, minutu 30, sljedeći govornik za FP, izvolite. Povjerenice, kao prvo želim vam zahvaliti na tome što ste održali svoje obećanje prema nama i za manje od godinu dana iznijeli ste e, ovaj e, prijedlog e, zakona o pristupačnosti. Moramo učiniti nešto oko ovih prepreka koje će Europu učiniti dostupnim i pristupačnostima. Vi ste rekli da će do 2020. biti 120 milijuna ljudi koji će imati neku vrstu eh, invaliditeta. Jedan od četiri europska građanina imat će neku vrstu invaliditeta. I eh, uredba o europskim fondovima također dio je ovog e, šireg paketa kao i povelja o pravima osoba s invaliditetom, a posebice preporuka dva koja govori o pristupačnosti. Želim naglasiti da ovo prvi puta i da u europskom pravu vidimo definicije koje se odnose na e, pristupačnost, a to daje okvir za naš put u budućnosti. Pred nama je dugi put. Prvo sve to treba stupiti na snagu, ali tek, ali evo, sad napokon nakon pet godina možemo krenuti sa pravim poslom. I ako mi dopustite konačnu napomenu, želim iskoristiti ovu priliku i reći nešto o tome koliko pozdravljam činjenicu e, da će se doista nešto učiniti za uklanjanju prepreka. Zahvaljujem. Gospođa Štiler, dvije minute, izvolite. Zahvaljujem predsjednice i zahvaljujem e, povjerenici. Pozdravljam e, prijedlog ovog akta i mnogi su već rekli da je dugo trebalo da dođe do ovdje, ali važno je osigurati da 80 e, milijuna europskih građana koji žive s invaliditetom imaju dostupnost e, usluga i, usluga i proizvoda na unutarnjem tržištu kako bi naše društvo bilo ravnopravnije i više fer. I posebice e, pozdravljam akcijsku točku ICT, komunikacijske i informacijske tehnologije i evo kao što je neko rekao upravo moramo osigurati pristupačnost naših vlastitih web stranica. Svi moramo se tu potruditi. Ali mislim da ovi prijedlozi koji kažu da nema diskriminacije na digitalnom jedinstvenom tržištu je nešto važno za europske građane i također i Ujedinjeni narodi razmišljaju o deset, ovu desetogodišnjoj eh, reviziji i E, dokument e, samita o ICT tehnologijama govore se upravo i izazovima s kojima se suočava osobe s invaliditetom. evo, mi sada sjedimo ovdje u Europskom parlamentu i raspravljamo o tom ovako kasno, ali UN upravo to raspravlja. A što se tiče ugovora iz Marakeša, e, pozivam komisiju da iznese legislativni predlog za provedbu ovog sporazuma što je prije moguće. Akt o pristupačnosti govori pitanje knjiga, ali sa manje od 5% knjiga koji su objavljeni u pristupačnom e, formatu za slijepe osobe, e, to je zapravo 1% samo u nekim zemljama i e, zapravo vidimo da su ovi, ovi pitanja vrlo povezana sa zakonom o pristupačnosti i e, zakonom iz Marakeša, e, dokumentom iz Marakeša. Gospođa Stevens, jednu minutu. Zahvaljujem e, predsjednice, uvaženi kolege. Doista sam zadovoljna s prijedlogom Europskog akta o pristupačnosti. To je jedan mali dio obaveza iz UN povelje o e, osobama s invaliditetom, pa se nadam da će se komisija potruditi e, uložiti truda i u druga područja u kojima je potreban napredak. Naime, činjenica je da ne postoji stvarno unutarnje tržište za osobe s invaliditetom. Moramo se usredotočiti na sve prepreke koje još uvijek postoje. E, naša vlastita web stranica je jedan primjer toga i sada vidimo sve više troškove, kada, na primjer, tvrtke žele e, e, staviti svoje tržište na, u cijeloj Europi suočavaju se sa nizom nacionalnih propisa koji se razlikuju. Znači moramo raditi na interesu potrošača, ali on i tvrtki. I moramo jačati gospodarski rast jer u Europskoj uniji imamo više od 80 milijuna ljudi s invaliditetom i što će se povišati na 120 milijuna do 2020 zbog e, toga što ljudi stare, ali e, to će biti na korist cijelog društva. Dakle, potrebna nam je e, zakon o pristupačnosti koji ima snažan sadržaj koji će doista utjecati na naše živote. Gospođa Čarancova, minutu i 30. Zahvaljujem predsjednice, povjerenice. Više od 80 milijuna europskih građana sa invaliditetom potreb, e, trebaju i zaslužuju jednaki pristup e, e, i digitalnom jedinstvenom tržištu. Pozdravljam Europski zakon o pristupačnosti, ali nakon tolikog čekanja na ovaj prijedlog sada doista moramo osigurati da usvojeni akte doista dade rezultate i mora riječi pretvoriti u dijela dijela koja će doista pomoći osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu. Ali kao izvjestiteljica o direktivi o web pristupačnosti bila bih e, zahvalna ako biste mogli pojasniti kako vidite odnos između ova dva zakonodavna dokumenta. E, Primala sam na znanje referencu uvodnoj izjavi i eksplanatornu bilješku, ali mislim da će nam trebati daljnja pojašnjenja prije nego što uđemo u trijalog e, o ovoj direktivi u nove godini. Uvjeravam vas da parlament neće odustati potpori širem e, e, opsegu direktive ove pristupačnosti e, jer se traži da se nejavne stranice obvežu na to jer osobe s invaliditetom trebaju puni pristup digitalnom jedinstvenom tržištu internetu, a ne samo javnim stranicama. Zahvaljujem. Zahvaljujem. A sada posljednji postupak spontanog javljanja za riječ. Ovo je večeras prva e, govornica gospođa Šrojderova jednu minutu. Zahvaljujem povjerenice. E, željela bih reći jednu stvar. Željela bih e, poduprijeti ono što ste rekli u zaključku vaše izjave, a to je potreba da osiguramo pristup obrazovanju za osobe s invaliditetom. To je temeljni preduvjet kako bi se osiguralo da usluge kao što su digitalne usluge doista budu iskoristive u potpunosti. Smatram da postoji konsenzus o tome da moramo poduprijeti pitanje pristupačnosti, ali problem nastaje kada se traže sredstva za to. Dobro to poznajemo iz naših vlastitih nacionalnih proračuna. Moramo e, se držati onog argumenta da kvaliteta obrazovanja i pristupačnost obrazovanja su naša dužnost. To je imperativ, ali i investicija za E, ostvarenje najboljih životnih uvjeta. Děkuji za slovo, vážená paní komisařko. Zahvaljujem e, predsjednice e, povjerenice. Europski zakon o pristupačnosti svakako je nešto što pozdravljamo, iako je ponekad teško raspravljati ovo u Europskom vijeću. Vidimo to kada raspravljamo o direktivi o pristupačnosti javnih stranica. Zato će zapravo biti vrlo važno e, osigurati da ova direktiva e, zaživi. Ovo je dokument koji e, osobama s invaliditetama daje visoke nade i nadam se da ih neće samo frustrirati. 80 milijuna osoba s invaliditetom suočavaju se s nizom prepreka s kojim u svakodnevnom životu, ali pristupačnost dobara usluga ključna je za poboljšanje e, kvalitete života osoba s invaliditetom, ali i starih osoba. To je jedan od glavnih razloga zašto želimo podupriti Europski zakon o dostupnosti, pristupačnosti i nadam se da će i to drugi učiniti. I gospodin Marijas, posljednja osoba koja će govoriti prije komisije. Zahvaljujemo. Europskoj unija 80 milijuna ljudi ima neku vrstu invaliditeta. Znači, mislimo da je doista važno e, da ova inicijativa i ova direktiva e, obuhvati obrazovanje, rad i to je temeljni vid socijalne pravde istovremeno. Osoba s invaliditetom ima samo 25% E, šanse za zapošljavanje e, u odnosu na osobe bez invaliditeta. Naime, 84% osoba s invaliditetom u mojoj zemlji e, nisu na tržištu rada. Memorandum je još otežao život osoba s invaliditetom jer su postali ciljem trojke. A nadalje posebni bonusi i potpora za invaliditet znatno su srezani i osobe s invaliditetom socijalno su isključene. Hvala i sada gospođa Tyson. Hvala gospođo predsjednice. Želim za zahvaliti kolegama. Još uvijek se osjećam malo kolegicom u okviru Europskog parlamenta. Želim zahvaliti europskim zastupnicima na podršci i stajalištima. Nadam se da ćemo moći zajedno vrlo dobro surađivati te da će ovaj paket moći brzo biti usvojen i primijenjen. E, rekli e, su nam da moramo paziti da naši vlastiti instrumenti i naši vlastiti podaci budu e, raspoloživi velikom broju osobava. Kad sam pokrenula ovaj paket, onda sam e, pazila da sav materijal koji je na raspolaganju bude također na raspolaganju i osobama s invaliditetom, kako bismo odgovorili na sve zahtjeve. No, želim e, privući pozornost komisije vezano uz činjenicu da cijeli niz e, e, stvari se mora poboljšati. Gospođa Stevens je rekla da je prijedlog dobar, no da će to povećati troškove za poduzeća. Da, u svakom slučaju imamo troškove kad moramo se pridržavati nekakvih uvjeta. No, troškovi će biti najmanji mogući, poduzeća će moći izabrati, a troškovi će biti e, mali jer ćemo zapravo e, primijeniti e, isti dizajn za sve. Radi se o konceptu koji će se morati primijeniti na nove usluge. Ni u svakom slučaju ne možemo to promijeniti E, ono postojeće stanje no u svakom slučaju e, promjene koštaju no troškovi su često marginalni i nisu zapravo preveliki kad e, govorimo o određenom proizvodu, da li to znači da se on mora u potpunosti izmijeniti? U tom slučaju poduzeće uvijek može komisiji dostaviti informaciju o tome. No mi ćemo u svakom slučaju paziti kako bi se naša pravila poštovala. Mi smo također e, uzeli u obzir i troškove za poduzeća, no dobra i usluge trebaju odgovarati na najveći broj zahtjeva u kojima su uključena, e, u kojoj je uključena i pristupačnost. Ako ti troškovi budu mali, onda ćemo uspjeti. Imamo znači funkcionalne zahtjeve vezano uz javne usluge. A mogu vam reći kad govorimo o području primjene ovog zakona, direktiva o kojoj će se pregovarati i oko kojeg će se provesti, oko koje će se provesti jedan trijalog onda e, možemo reći da što se tiče privatnih e, mjesta i mjesta e, za javne usluge javnih usluga možemo reći da u svakom slučaju su zahtjevi isti a kad govorimo o copyrightu što se tiče knjiga koje su tiskane onda će se to reproducirati isto tako i u brajevom pismu Imamo elektronske knjige koje isto tako će se moći e, downloadati na web stranicama i mi želimo da to bude pristupačno i osobama koje ne mogu čitati, no koje mogu e, čitati nekim drugim metodama e, čitanja E, znači slabovidni i slijepe osobe također moraju moći konzultirati te knjige a ako uzmemo u obzir od početka e, zapravo te zahtjeve pristupačnosti onda će ti troškovi adaptacije biti mali. Zahvaljujem u svakom slučaju na vašoj podršci i drago mi je što ću moći u budućnosti e, računati na vas što se tiče suradnje.